Poštovani kolege, molim vas da počnemo s našim izvanrednim sastankom odbora. Krenut ćemo od usvajanja dnevnog reda. Smatram da je dnevni red usvojen. Hvala vam lijepa. Moram vas zamoliti i da usvojimo zapisnik, odnosno zapisnike iz studenog 2017. U redu i ti zapisnici su usvojeni. Idemo sada na četvrtu i petu točku dnevnog reda. No, ova dva izvješća razmotrit ćemo zajedno. Riječ je o velikom paketu za bankarstvo, dakako e, imamo dva izvješća, ali evo danas smo konačno odlučili da ćemo predstaviti sva četiri izvješća e, gospode Hokmarka, Simon Marka. Zahvaljujem izvjestiteljima na E, njihovu radu. Mislim da sa strane parlamenta imamo odličan temelj za raspravu, odlične dokumente i nadam se da ćemo e, moći nastaviti raditi uz dužnu pažnju, ali i uz e, nužnu brzinu kako bismo zadržali dobar ritam rada i kako bismo mogli usvojiti svoje stajalište na vrijeme, a kako bismo započeli pregovore sa vijećem. Kao što znate i vijeće radi na ova dva podpaketa, da ih tako nazovem. Možemo onda krenuti najprije sa pitanjem MRL-a, dakle minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze. Dajem najprije riječ gospodinu Hokmarku. Hvala vam lijepa Zahvaljujem svima koji su do sada dali svoj doprinos. Dvije glavne stvari ovdje želim reći. E, to su dvije stvari koje su važnije od drugih stvari i koje su po meni bile ključne prilikom pripreme ovoga izvješća. Potrebna, potrebne su nam stabilne, ali i dinamične banke. Dakle, moramo osigurati stabilnost banke bankarskog sektora i to moramo učiniti na taj način da istodobno podupremo ulaganja u Europi. Ne budemo li to učinili izazvat ćemo drugu vrstu financijske nestabilnosti, izgubit ćemo investicije, izgubit ćemo E, gospodarsku živost. Dakle, te dvije stvari, ta dva cilja moramo istodobno ostvariti. Druga važna stvar mene kao e, bivšeg izvjestitelja po pitanju BRD-a jest da imamo dva važna elementa iz direktive o sanaciji i restrukturiranju banaka. Kao prva, kada banke su nelikvidne, odu u stečaj, važno je da svi znaju kako taj problem riješiti i važno je da porezni obveznici ne snose taj trošak ako to ne nalažu okolnosti. Dakle, važno je revitalizirati kapitalizam u pogledu banaka, da to tako kažem. Vidim da vam se sviđa ovaj pojam revitalizacije kapitalizma e, znam da će to sigurno biti e, argument kojim ćemo pridobiti mnoge. A kao drugo moramo očuvati tržišnu disciplinu koja proizlazi iz direktive o sanaciji i restrukturiranju banaka. Dakle, ne samo bail-in, odnosno spašavanje vlastitim sredstvima i e, drugi alati, E, kao način rješavanja problema u bankama, već svi moraju znati da kad ulažete u banke, e, sebe izlažete riziku. Mislim da je to najvažnija stvar vezana uz BRD dugoročno gledano. U ovom trenutku naša gospodarstva i naš financijski sektor još uvijek pokušavaju naučiti neke pouke, Znamo da smo prošle godine imali tešku situaciju u pogledu banaka i važno je da znamo da se moramo pozabaviti svakom bankom koja se nađe u problemima e, i da nadležna tijela moraju znati kako to učiniti. Mislim također da je važno da uvedemo telak i ne radimo to da kažemo evo samo ovaj kapital će se koristiti za spašavanje vlastitim sredstvima nego mislim da je ključno da svi znaju da sav kapital e, svi dugovi u bankama se mogu iskoristiti za potrebe bailina ako nisu isključeni nekim e, konkretnim specifičnim zakonima dakle trebamo jasnoću i sigurnost za sve koji sudjeluju na financijskom tržištu Upravo zato sam e, se trudio da se telak uvede u e, ovu e, u ovu e, rezoluciju, odnosno u ovo naše izvješće. E, važno je također da nemamo dodatne dugove kako bismo ispunili minimalne zahtjeve. Dakle, ako imate visoku razinu e, vlastitog kapitala, to se mora prepoznati, a ne da se od vas traže još više razine minimalnih zahtjeva. Inače, E, neće biti poticaja za one banke koje imaju nisku razinu vlastitog kapitala da povećavaju taj kapital. A mislim da nam je svima u interesu da banke imaju visoku razinu kapitala i višu od onoga što zakonodavstvo traži. Kao drugo uvodimo važnu odredbu vezano uz članak 72b E, koji nam omogućava da se pobrinemo za one koji su iskoristili sve moguće zakonske mogućnosti kako bi došli do tolikog duga. E, podređeni dug ne smije biti veći od zahtjeva za telak. Dakle, ako postoje minimalni zahtjevi za regulatorni kapital, o tome moraju odlučiti nadležna tijela, a važno je da podređeni dug ne bude viši nego što to traži telak. Također, male institucije koje ne predstavljaju sistemsku opasnost, od njih se ne bi smjela tražiti određena razina e, MRL-a to se e, dosta se oko temi raspravljalo, komisija je stajalište promijenila od e, obveznih pet dana moratorija na dva radna dana moratorija. Naime, ako u instituciji uvedete moratorij, to je jasan znak za tržište da postoji neki problem s tom institucijom, s tom bankom. Ako taj moratorij traje dulje, što dulje traje, to će veće probleme izazvati u pogledu vjerodostojnosti. Dakle, da pojednostavim stvari. Ako nadležna tijela ne mogu procijeniti u dva dana u čemu je problem, tržište će zaključiti da problem doista postoji i to znači da je banka mrtva. Čuo sam argumente da je potrebno više od dva dana i ja to mogu razumjeti, ali e, da pojasnimo što smo e, zapravo učinili. Uveli smo Berde koji daje jasne upute kako sanirati banke. Nedavno smo uveli zakonodavstvo koje propisuje hijerarhiju gdje također pojašnjavamo i e, brzi način rješavanja problema u bankama. U direktivi o sanaciji i restrukturiranju banaka imamo zahtjev za donošenje plana rješavanja e, problema, odnosno plana sanacije i sada uvodimo i e, podređeni dug sa određenim telakom. Dakle, sve to uz e, uredbu o bonitetnim zahtjevima ne čini situaciju težom nego samo dajemo jasne upute nadležnim tijelima kako rješavati probleme u e, bankama ja sam otvoren za raspravu dakle nemamo neke znanstvene podatke zašto su dva dana moratorija bolja od pet ali moramo biti oprezni što dulje traje moratorij to je veća opasnost da će operacija na kraju biti uspješna ali pacijent neće preživjeti. Dakle, važno je da imamo žurni postupak kada se nadležna tijela bave bankama koje se nađu u problemima. Sveukupno govoreći, e, gospodine predsjedatelju, ja želim reći da ovdje uvodimo telak, da to radimo na dobar način kojim ne riskiramo odredbe direktive o sanaciji i restrukturiranju banaka, time omogućavamo stabilnost, ali i dinamiku u financijskom sektoru i jasno određujemo plan za svako nadležno tijelo što učiniti u slučaju problema u bankama. Dakle, ovo su dvije trećine e, paketa za bankarstvo. E, naravno, radujem se komentarima kolega, a nakon toga i pregovorima sa izvjestiteljima u sjeni i svim drugim zainteresiranim e, zastupnicima. Nadam se da ćemo donijeti e, čvrste i važne odluke vezano uz ova dva zakonodavna prijedloga, a naravno radujem se i suradnji sa kolegom Simonom. Hvala vam lijepa. Hvala na ovom dobrom predstavljanju. Krećemo sada sa izvjestiteljima u sjeni, gospođa Silva Perej. Oprostite, gospodin Perej. Hvala vam lijepo, oprostite što sam zakasnio, bio sam na jednom drugom sastanku. Želim reći kako da kako znamo zašto smo ovdje, a ovdje smo zbog revizije direktive o sanaciji i restrukturiranju banaka i uredbi o e, jedinstvenom e, mehanizmu za sanaciju banaka. Moja procjena jest da općenito okvir koji nudi direktiva o sanaciji i restrukturiranju banaka je dobar, čvrst, sada u njega nastojimo ugraditi međunarodne standarde vezane uz apsorpciju gubitaka i e, sposobnost dokapitalizacije takozvane standarde e, telak komisija predlaže e, odnosno iznosi i još neke izazove vezano uz trenutačni okvir koji nudi BRD kao što je recimo članak 55 peti koji se odnosi na bail-in. E, prije svega pozdravljam prijedlog komisije, njihov prijedlog vezan uz e, BRD, općenito smo zadovoljni pristupom komisije, iako smatramo da je potrebno unijeti još neka važna poboljšanja u taj prijedlog. Želim zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Hokmarku, na nacrtu izvješća. taj nacrt predstavlja dobar temelj za naše daljnje rasprave. Ovo je tek prva razmjena mišljenja, pa ću ja sada iznijeti samo neke e, prethodne napomene. Dvije stvari bih želio naglasiti koje su za mene osobito važne u ovoj reviziji. Prvo je pitanje e, kalibracija, drugo je pitanje e, privremene e, privremene primjene MRL-a. Dakle, kad je riječ o kalibraciji MRL-a, moramo se pobrinuti da ona posluži tome da pojačamo sposobnost banaka, da pojačamo financijsku stabilnost, ali da banke istodobno budu u stanju i dalje financirati gospodarstvo u tom smislu je ključno da e, ne odredimo te minimalne zahtjeve za regulatorni kapital na e, previsokoj razini, da oni ne budu neproporcionalni. Uh, e kada je riječ o Mrelu moramo reći da korporativne banke i druge slične financijske institucije koje imaju ograničeni pristup financijskim tržištima će vrlo vjerojatno teško ispuniti zahtjeve u pogledu minimalnih e, zahtjeva za regulatorni kapital i o tome moramo osobitno razmisliti kada budemo kalibrirali e, MRL što se tiče e, prijelaznog razdoblja vezano uz te minimalne zahtjeve, kao što Europska središnja banka predlaže i ja mislim da nam treba taj prijelaz, to prijelazno razdoblje. Važno je da se MRL uvodi postupno e, jer to može biti težak zahtjev za e, određene institucije. U tom kontekstu bilo bi korisno da imamo najmanja usklađena prijelazna razdoblja za ispunjavanje minimalnih uvjeta, a i duža e, razdoblja za neke e, institucije gdje se to pokaže potrebnim. Prijedlog komisije da imamo dva nova alata koji se svode na moratorij, preventivni moratorij od pet dana. Znamo da, je, e, da su i banke i investitori izrazili svoju zabrinutost u pogledu tog prijedloga. E, naime, smatra se da bi taj preventivni moratorij mogao biti e, mogao izazvati neželjene učinke jer bi mogao zapravo izazvati da banka postane nelikvidna budući da će njezini klijenti izgubiti povjerenje E, znam da se predlaže e, drugi alat koji bi trajao dva radna dana, dakle moratorij od dva radna dana. Mislim da se moramo u budućnosti podrobnije pozabaviti ovom temom. Prijeći ću sada na još jednu važnu temu u ovoj reviziji a to su uvjeti za MRL, mislim da ne bismo trebali ići dalje od onoga što se traži u sklopu telaka. U tom smislu se slažem s izvjestiteljem i ja bih htio reći kako se slažem s izvjestiteljem u e, pogledu klauzule o stečenim pravima, mislim da je to jako važno. A kad je riječ o podređenim dugovima, dakle to treba biti općeniti zahtjev, ali suverene um, odredbe u tom pogledu moraju se primjenjivati samo kada je to doista nužno i ne smijemo doista izlagati prevelikom riziku male vjerovnike. U budućnosti će se vjerojatno raspravljati osobito o MRL-u, o tome koliko će se e, on široko primjenjivati. E, neću sada ulaziti u pojedinosti o toj temi e, Također e, što se tiče BRD-a, odnosno direktive o sanaciji i restrukturiranju banaka, ja mislim da ovdje također moramo uvesti određena izuzeća kako ne bismo neke institucije, javne institucije sanirali sredstvima poreznih obveznika jer to nije cilj te direktive. Ne smijemo izgubiti iz vida činjenicu da želimo da ova rezolucija bude učinkovita u smislu osiguranja financijske stabilnosti u javnim sredstvima. Radujem se stoga našoj daljnjoj suradnji eh, kao i suradnji s izvjestiteljem. Hvala vam lijepo. U ime ECR-a gospodin Fox Zahvaljujem predsjedatelju. Gospodin Kamal se ispričava što večeras nije mogao biti ovdje s nama. On želi zahvaliti izvjestitelju na nacrtu izvješća koje pozdravlja. I zatim navodi. Moj klub osobito pozdravlja pozdravlja e, promjenu kriterija vezano uz MRL gdje se e, traže uvođenje klauzule o stečenim pravima. Dakle, važno je da se priznaju ta e, stečena prava prije uvođenja novih kriterija. Zatim, ECR E, podupire prijedlog vezan uz moratorij, odnosno, iako smo svjesni namjere koju se želi postići tim prijedlogom komisije, a osobito E, u slučaju da dođe do uvođenja moritorija pred vikend, odnosno pred, dakle da se utvrde problemi vezano e, uz banke neposredno pred vikend, mislimo da bi produljenje iznad dva do tri dana moglo izazvati dodatnu nestabilnost i nije napravljena nikakva procjena učinka od nekoliko dionika čujem da bi e, oni uvelike razmislili o razini svojih ulaganja u Europsku uniju e, zbog toga što strahuju da ne bi mogli povući ulaganja nakon razumnog razdoblja. Naime, zašto bi ulagali u Europsku uniju kada ovako razdoblje moratorija od samo dva dana postoji na drugim tržištima? Zato bih e, pozvao da i u Europskoj uniji uvedemo dvodnevno razdoblje koje bi se u iznimnim slučajevima po potrebi moglo produljiti. Razumijem također prijedlog najviše moguće razine za podređene dugove vezano uz drugi stup MRL-a. Ja bih pozvao drugi druge kolege da se o tome razmisli. Ako odredimo najvišu moguću vrijednost, to znači da nacionalne vlasti ne bi imale nikakvog manevarskog prostora i da ne bi mogle taj iznos prilagođavati potrebama svakog pojedinog poduzeća ako je to potrebno. U tom smislu e, izradit ću e, i dodatne prijedloge koje ću podastrijeti. E, također E, sam e, veliki pristalica prijedloga e, vezanog uz proporcionalnost, a koji postoji u čitavom nizu odredbi u ovom izvješću, dakle kako zahtjevi ne bi bili neproporcionalni za manje banke i manje institucije u odnosu na velike na kraju, moj klub je skeptičan u pogledu smjernica vezano uz MRL um, i e, predlažemo da se taj pojam izbriše. Mislim da on ne bi e, bio koristan i da bi mogao narušiti pravnu sigurnost. Zahvaljujem predsjedatelju. Um, Hvala. U ime Alda Korikir ne. Zastupnica. Hvala lijepa. Željela bih reći nešto u ime kolege Kornija. Želim zahvaliti e, zastupniku na odličnom nacrtu. On je mnogo toga nam pojasnio. On zahtjeva podređenost određenih kredita sukladno MRL-u uz dvotračni pristup. Banke u globaliziranom okruženju iziskuju poseban pristup i CBS e, i njen potpredsjednik Konstancio je to mnogo puta naglašavao da postoji opasnost prekomjerne e, kalibriranosti MRL-a u smislu sveukupne financijske stabilnosti. Što će značiti nametanje internih MRL-ova unutar EU-a? Što to znači za bankarsku uniju? Sve se to mora razmotriti unutar pojedinačnih nadležnosti. Jedan pojedinačni MRL, a ne e, MRL-ovi na internoj razini za cijelu skupinu. Postoji samo jedna, jedna institucija zadužena za sanaciju e, unutar EU-a i to i samo jedan jedinstveni sanacijski mehanizam. Imamo određene nedomice vezane uz e, amandman broj 20 i uvođenje meh, zaštitnog mehanizma sigurne luke, to doprinosi fragmentiranju e, rezolucije odnosno E, grupe koja je podložna sanaciji, ne smije se ona učiniti taocem između razmatranja da li će se e, biti poslovni nastan u e, zemlji domaćina ili u trećoj zemlji. I unosi se određena pojašnjenja od strane izvjetitelja marka no mislim da su neki zahtjevi previš, presloženi, tu nam je potrebno pojašnjenje komisije. Za GUE zastupnik Širdevan. Hvala i želim zahvaliti kolegama iz Zelenih. Želio bih zahvaliti se i izvjestitelju. koji se odlučio za e, slobodan izbor političke odluke. Ne znam da li vi želite oživjeti ponovno kapitalizam. Kao predsjednik Ljevice moram reći da e, do sada mi se nije činilo da ćemo to moći prevladati, ali ovaj nacrt izvješća je odlična osnova za raspravu i u smislu tehničkih detalja e, za e, bankarski paket i zapravo sam bio pozitivno iznenađen da smo u nekim osnovama dijelimo isto mišljenje. Zajedno smo izašli iz financijske krize prije nekoliko godina, a prošli tjedan na sastanku odbora Ekon E, dogodilo se nešto što me još više uvjerili, uvjerilo u taj novi pristup. E, stekao sam dojam e, da je kolega iz nje promijenio svoje usmjerenje na, jer je uvidio da kada se pokušalo spasiti Grčku, da se počinilo mnogo pogrešaka. Ako sam ga dobro razumio, e, mislim da je on uvidio da je velika pogreška bio, bila masovna sanacija vlastitim sredstvima i zato kada se e, dogodi nesolventnost banke e, ne smije se dopustiti da porezni obveznici moraju e, snositi najveće troškove. Dakle, zastupnik Hökmark je započeo sa političkom raspravom. Nisam siguran da izvješće u ovom obliku će moći pružiti odgovore u smislu te političke rasprave. Imam određene nedomice vezano uz instrumente koji se predlažu, kao što su MRL i TILAK. Ne znam kako će to u praksi funkcionirati. E, gledište ljevice da zapravo sve to dovodi do jačanja regulatornog kapitala i već postojećih institucija. E, pretpostavljam da neće biti većine za ovo izvješće, stoga molim da u buduće me uključite na konstruktivni način u daljnje rasprave i konzultacije. Mi ćemo biti kritički nastrojeni s jedne strane, ali s druge strane ćemo podnositi i e, stručne amandmane u kojima ćemo iznositi cijeli niz poboljšanja koji bi prema našem mišljenju trebali povisiti razinu pravne sigurnosti i omogućiti sanaciju vlastitim sredstvima i spriječit ćemo e, masovno podizanje e, tužbi od strane vjerovnika. MRL kalibriranje je već nešto što se spominje. Mi smo e, za to da se izbjegavaju klasični neosigurani vjerovnici, zato što ovo e, načelo e, niti jedan vjerovnik ne smije biti u nepovoljnom položaju je načelo koje će se moći dovesti u pitanje E, ako, i da će se početi primjenjivati djelomična sanacija vlastitim sredstvima. Stoga smo e, vrlo skeptični u odnosu na vaš prijedlog broj 12. Također smo protiv amandmana koje predlažete u smislu ograničivanja nadležnosti institucije za sanaciju, jer MRL-i ne bi smjeli e, premašivati razinu tilaka Mislim da je na samoj instituciji za sanaciju da donese tu odluku, a MRL-ovi se tome moraju prilagoditi. još nešto što je već spomenuto, a što jednostavno ne želim prešutjeti, a to je da i e, mi imamo različite gledišta vezano uz smjernice MRL-a zapravo se radi o preporuci institucija za sanaciju, a ne predviđaju se nikakve sankcije u slučaju prekršaja. Postoji sadržajna nesukladnost vezano uz klauzulu o razboritosti e, koja bi mogla dovesti do opt-outa kod asanacije vlastitim sredstvima i time ćemo opet doći u situaciju da će porezni obveznici biti odgovorni za e, posrnule banke, a to želimo spriječiti. A što se tiče članka 55. drugog stavka, mi smatramo da ugovorne klauzule koje se, koje se e, predviđa u tom članku su od ključne važnosti za sanaciju vlastitim sredstvima u drugom stavku se formuliraju izuzeća i zapravo ta izuzeća mogu vrijediti za institucije koje nisu od globalnog značenja. E, sada ću uputiti na gospodina Šojblea koji je bio glavni financijski majstor u Europi, a on je rekao on je mnogo govorio o mjerama za smanjivanje rizika u kontekstu bankarskih kriza. I to je zapravo zaključak svega onoga što mi želimo kao ljevica. Mi želimo pomoću naših amandmana s jedne strane zaštititi porezne obveznike i javni novac a pritom moramo čuvati i tržišno natjecanje i financijsku industriju. U tom smislu nam je bitna pravna sigurnost i kod oblikovanja ove inicijative. No najvažnije je zaštiti porezne obveznike jer najjednostavniji način bio bi obvezujuće povećanje kvote vlastitog kapitala i vlastitih sredstava i u tom smislu zahvaljujem i veselim se daljnjoj suradnji. Hvala lijepa za zelene Ernest Utarson. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujemo izvjestitelju na ovom prijedlogu. Mi se veselimo našoj suradnji na sastancima izvjestitelja u Sjeni. Mi kao zeleni pozdravljamo uvođenje tilaka u europsko zakonodavstvo i također E, direktive o oporavku i sanaciji banaka i uredbe o kapitalnim zahtjevima. Mi se slažemo sa elementima o proporcionalnosti koje predlažete. Moramo uspostaviti ravnotežu između e, balans upravljanja rizicima i podjele rizika. Moramo učinkovito umanjiti rizike Europskog bankarskog sustava. Vidimo da je gledište izvjestitelja sukladno sa prijedlogom komisije. Što se tiče novih elemenata koje uvodi izvjestitelj, nismo uvjereni u e, predloženo razdoblje, smanjanje razdoblja moratorija sa pet na tri dana. Mislimo da je potrebno više vremena za provedbu svih intervencijskih mjera na prikladan način. Također područje primjene za isključivanje depozita malih i srednjih poduzeća tijekom moratorija. To bi bio jedan od naših prijedloga. Slažemo se sa amandmanom broj 16 kojeg ste podnijeli. Dakle, da se niti jedan vjerovnik ne E, dovodi u nepovoljni položaj. To ne smije biti prodaja za MRL-ove, već e, mjerilo pomoću kojega se procjenjuje da li se MRL-ovi prikladno primjenjuju. Slažemo se sa devetim amandmanom, no postoji prostor da se ide još dalje u tom smjeru, uključujući izbjegavanje sukoba interesa, praćenje i objavljivanje e, imovinskih kartica neprofesionalnih e, investitora. Trebali bismo izvući pouke iz nedavnih iskustava kod primjeni direktive o oporavku i sanaciji banaka kod Banko Populare i drugih talijanskih banaka. A ono što nas brine je prepreke, prepreke vezane uz e, sanaciju. Kod Banke Populare smo imali iskustvo da je popis e, duga koji se mogao sanirati nije e, bio dostupan i stoga apeliramo da e, taj popis bude dio plana za sanaciju, to, to piše u članku 10 i u roku 24 sata se taj popis mora učiniti javno dostupnim. Što se tiče članaka 15., 16. i 17. trebalo bi napisati da ako se taj uvjet ne ispuni, to je prepreka sanaciji. Također vrlo bitan element ove direktive o oporavku i sanaciji banaka je e, poboljšanje plana sanacije i oporavka i ovlasti za ranu intervenciju. Sa Madame Ledom smo govorili o tome. Članci 6 i 7 se mogu poboljšati vezano uz plan oporavka. Mogu se izmijeniti kako bi se strože primjenjivale obveze i bankarska ograničenja sa kojima moraju biti usklađene banke. I članak 27 se može izmijeniti kako bi se osigurao stroži vremenski okvir u okviru kojega se mogu aktivirati rane intervencijske mjere e, ako se sukladno članku 13. uspostavi da minimalne minimalni pravni uvjeti vezani uz e, CRD i CRR nisu ispunjeni. To su pouke vezane u slučaju Banko Popular. Također aktiviranje e, sanacije e, i postraživanje kriterija e, propadaju ili će vjerojatno propasti, vezano uz članak 32. Također kriterij javnog interesa, kako to procjenjuju vlasti, procjena interesa javnosti nije uključivala novac poreznih obveznika kada, se sanacija uključuje u nacionalno pravo. E, moramo podostaniti tu procjenu interesa javnosti. Postoji e, i tradicionalna linija našeg kluba, a to je nas jako brine zloporaba instrumenata za E, instrument e, prekomjerne kapitalizacije. Što se tiče MRL-a i Tilaka, slažem se s onim kolegama koji su rekli da se ukupna argumentacija teksta donosi maksimalnu harmonizaciju za primjenu e, MRL-a i Tilaka. Napiše ne smije premašiti, ali to bi trebalo izmijeniti formulacijom određivanja minimalnog graničnog praga U protivnom to nije u skladu s našim klubom. Također minimalni zahtjevi i prihvatljivi kriteriji e, bi se trebali e, prebaciti i na e, ostale sistemski važne institucije sukladno članku 6 i imamo problema vezano uz koncept smjernica. Trebali bismo odrediti rok unutar kojega bi se to trebalo odrediti To bi se automatski trebalo moglo pretvoriti u teški uvjet i to bismo stoga trebali izmijeniti. E, neispunjavanje uvjeta e, tilaka je merila od strane određenog subjekta bi se trebalo smatrati značajnim, preporu, značajnim preporukom sanaciji sukladno člancima 17 e, i 18. Imamo mnogo prigovora, no ipak smo pripravni konstruktivno surađivati s vama. Hvala lijepa. So I see Hvala vam puno. Da, veoma je važno da se svi e, uvijek e, prisjetimo da se ne radi o reviziji, odnosno o razmatranju e, funkcioniranja ovog propisa. To je tek sljedeće godine se radi. da, da, dakle ovo je samo rasprava. Važno je da ovo sada ne pretvorimo u nešto što, dakle da, ali znali smo da predsjedavajući limitira kapacitet podašenja amandmana pojedinog kluba. Pa da, ali to bi u teoriji bilo smisla kad bi se radilo o području primjene. Samo vas podsjećam, dakle, da dosije MRL-a nije nešto što potpada pod reviziju BRD-a, te direktive, zato što to je sljedeće godine e, treba učiniti. Markovali. Vali. Hvala. Također zahvaljujem e, izvjestitelju na e, uloženim naporima i zahvalan sam na dobroj suradnji sa izvjestiteljima u, smjen, u sjeni. samo nekoliko riječi, dakle, jedna samo temeljna stvar, htio bih vas podsjetiti na nju, zato što ste vi bili izvjestitelj za ovaj dosije gdje se radilo o reformi bankarskog sektora, to je na kraju bilo odbačeno. I zapravo tu su neki napori da se zaštite štediše i porezni obveznici, tako da načelo Bejlina bez tih pravila je potkopano i gubi zapravo dosta svog značenja i činjenica da je komisija nedavno odlučila da ponovno to uključi u svoj program zapravo znači da cijeli taj bankarski paket naprosto to, to, to mu fali i to bi mogao biti veliki problem u jednoj budućoj krizi. Što se pak tiče ovog načela moratorija, dosta se raspravljalo o tome u Italiji. I e, mislim da je izvjestitelj se tu odlučio za pravi smjer. Treba li zaista spriječiti situaciju gdje se blokiraju štedni depoziti pojedinaca jer čak i kada bi se to učinilo samo na sat vremena to bi moglo dovesti do panike kod štediša i dovesti do velikih problema za banku i za bankarski bankovni sustav i moglo bi dovesti zapravo do sanacije potrebe da se saniraju banke i trebalo bi zaista to izbjeći pod svaku cijenu jer to bi moglo zapravo onda dovesti do te lančane reakcije panike to treba spriječiti po meni ova tijela sanacijska ne bi smjela blokirati tekuće račune, gotovinske račune koje pripadaju pojedincima. Jer to bi spriječilo te e, fizičke osobe da e, podižu svoj novac, sa svoje ušteđevine i to bi imalo veoma negativan učinak po gospodarstvo. To treba izbjeći. Trebali bismo naprosto dati više informacije o sistemu. A što se tiče ovog e, priznavanja stečenih prava, e, zaista nacionalno zakonodavstvo u zemljama članicama bi trebala klasificirati e, te, te dužničke instrumente prije tih nekih datuma i zapravo što se tiče bailina kod ovih uloga malih ulagača Čuli smo što se događa sa MIFIDom i da oni zaista trebaju tu preuzeti određene rizike, ali ti mali štediše uglavnom nisu svjesni toga što je to što oni kupuju i središnja banka upucava toliko e, likvidnih sredstava u gospodarstvo da e, onda zapravo konzervativni ulagači ne žele ulagati u e, te eh, loše dionice, loše instrumente i onda mali ulagači eh, su ti koji nasjednu, a trebali bismo ih zaštititi, a ne baciti ih u taj kotao bejlina. U Italiji se dosta o tome govori, mi imamo iskustvo s time. Jer imamo ljudi koji uopće ne znaju šta je u njihovom portfelju i onda preko noći ostanu bez svoje uštede, pa su ljudi nakon toga počinjali samoubojstvo. Tako da moramo tu zaista biti jako oprezni. Mehanizam za mm, naknadu povrat novca ako se radi o proizvodima e, koji, čiji profili rizika nisu e, adekvatni, trebali bismo omogućiti taj nekakav e, instrument, nešto što bi omogućilo mehanizam povrata novca i naknade i to bi države članice trebale uvesti u svoje zakonodavstvo. Političari moraju očito kontrolirati bankovni sustav i štediše e, moraju imati pravo na naknadu u situaciji gdje nisu u stanju procijeniti rizike i kada im se prodaju neadekvatni instrumenti. Mi ćemo naravno e, razmatrati sve amandmane na osnovu njihovih e, kvaliteta i međutim moram naglasiti da smo u Italiji zaista imali velikih problema sa ušteđevinama. Neke druge zemlje možda to nisu iskusile iz prve ruke. Rado ću s vama podijeliti koji su problemi sa takvom procedurom, posebno ako primjenjujete pravila koja moraju biti nefleksibilna. E, gospodin Moro, e, u ime gospodine Zanija, izvolite. Dragi kolege, Dakle, ja nisam gospodin Zanija, govorim u njegovo ime. Govorimo o ova dva izvješća Hockmark. I međutim, gospodin Zani će biti na seminaru ovdje. Ja naravno podržavam njegovu e, analizu. Uglavnom se radi o dva teksta, ali Prvo ću ponovno otvoriti BRD. Ova zamjena koja je tu predložena e, od strane komisije, zapravo se tu e, tu se poklapa, e, zapravo tu se preklapaju MRL i telak, ali u praksi će to imati jako loš učinak na profitabilnost malih banaka i procjenu rizika i percepciju rizika, jer male banke ne mogu razraziti svoje interne alate za procjenu rizika. Ako imamo standardni pristup, imat ćemo višu percepciju rizika nego kada se primjenjuju ti interni mehanizmi, a mehanizam MRL-a bi kod ponderiranja rizika ponovno doveli male banke u nepovoljni položaj i onda bismo imali zapravo više MRL-a i po, po višoj stopi i onda bi to dovelo do toga da bi bilo lakše velikim bankama da ih preuzmu, a to nije e, nešto što bi moglo omogućiti oporava gospodarstva. Što se pak tiče ovog jedinstvenog mehanizma za sanaciju, neke od odredbi su u skladu sa 364, ali u 361 eh, znači imamo iste komentare. I ovaj novi članak 64b predstavlja isti problem, što se tiče zaštite štediša. I tu se zapravo eh, predlaže da se eh, ovlasti, da se obračunavaju MRL-i na određeni način, a mislimo da zapravo takve vrste ulaganja se uglavnom prodaju pojedincima. I e, sigurnost da će dobiti povrat novca u potpunosti bi bila zaista vrlo vrijedna. I e, kad to ne bi bilo tako, ta ulaganja bi bila rizična i europski zakonodavac e, bi trebao zaštititi male štediša čini drugo zapravo favorizira velike banke. 12B361 e, tu imam iste komentare kako 64B364 i zapravo tu imamo jedno tumačenje e, odredbi BRD-a vezano za ovaj sanacijsko tijelo što se tiče načina utvrđivanja MRL-a, to je već još uvijek dosta subjektivna e, procjena e, ovog e, sanacijskog tijela i to su zapravo dosta nestabilni rezultati. I šest se zapravo tu vidimo da se više traži od nas od, u tom periodu stresa i zapravo bi to bilo prociklički, a to nije poželjno. Članak 12f od 361 eh, je isto eh, što sam već rekao vezano za prethodni članak iz 364 i ono što je važno eh, Dakle, imamo 27, 29a, novi članak o moratoriju. Ti nam se članci čine dosta opasnim zato što se zamrzavaju aktivnosti i možda se čini dobra ideja da se zamrznu i depoziti, ali to nije dobro zato što bi takav moratorij samo doveo do propasti institucije. I čim bi taj petodnevni moratorij e, istekao, naravno e, svi bi onda navalili na banku da povuku svoje uloge. I taj moratorij se vjerojatno ne bi na isti način primjenjivao za sve, i mislim da bi neki drugi akteri koji su moćni od pojedinaca zapravo to mogli izbjeći. Dakle, općenito uzavši te dvije, te dvije zapravo promjene e, daju, e, zapravo unose novi element nestabilnosti ovoj bankarskoj uniji koja je već e, zapravo dovela do nestabilnosti za ulagače i depozitare i to posebno će utjecati na lokalne male banke i e, pod izlikom e, produbljenja tog prekograničnog internog tržišta zapravo se neke stvari vrlo mijenjaju. Sada e, spontano javljena za riječ, gospodin Balc. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Pozdravljam rad Gönera Hukmarka kojega nam je predočio i zajedno sa Peterom Zimonom uz najbolje namjere za smanjenje rizika pokuša nas e, ispratiti u novu godinu. Ovaj paket je jedna kombinacija E, između naše zadaće, to je osnažiti sposobnost pokrivanja e, gubitaka e, banaka, a pritom zaštititi porezne obveznike, a s druge strane je naša zadaća tu mogućnost ne toliko zakomplicirati da se puno rijeđe primjenjuje no što bi to trebalo biti moguće. Treba nam jasna sanacija za koju ćemo imati jednostavna pravila i koje sve to bi trebalo smanjiti nesolventnost banaka. Kada ćemo, da surađujemo sa nacionalnim e, pravilima za nesolventnost, e, moramo se pobrinuti da oni nisu u opreci sa europskim pravilima. Ne smijemo se ponovno vratiti e, ispod aktualnih standarda MRL-a, BRDA i tilaka, već to trebamo iskoristiti kao ishodište za dalje jačanje MRL-ova. Moramo biti ambiciozni u smislu kvalitete MRL-a, na primjer, ja bi odredio minimalni zadatak za minimalnu podređenost MRL-a kako već na samom početku ne bismo ograničavali kvalitetu MRL-ova. Što se tiče dostatne dostupnosti subordiniranih podređenih MRL-ova e, e, ne, moramo osigurati načelo da niti jedan vjerovnik ne smije biti u nepovoljnijem položaju. Isto tako već smo spominjali moratori koji mora biti određen široko e, i to pravilo trebamo osnažiti, a ne ga ograničavati već unaprijed. Mislim da prijedlozi koje je ovdje Gunar iznio su jako dobra osnova na temelju na koju se možemo nadograđivati, jer na posljedku je naša zadaća usvojiti zakon koji će učiniti sanaciju vlastitim sredstvima primjenjivom, praktičnom i moći će se tražiti mogućnosti za likvidnost koja će omogućiti sanaciju vlastitim sredstvima. Nije to samo u našem interesu, u interesu pravne sigurnosti i u interesu smanjivanja rizika, već je to prvenstveno u interesu naših birača. Stoga sam siguran da je ovaj zakon u e, dobrim rukama i želio bih izričito zahvaliti e, Gunaru i kasnije Peteru Zimonu jer moramo otići. E, zahvaljujem na odlično odrađenom poslu. Thank Hvala. Sander. Hvala, gospodine predsjedavajući. Također se zahvaljujem izvjestitelju, naglašavam eh, da se slažem po cijelom nizu stvari s njim, posebno što se tiče ovih eh, razina telaka, trajanja moratorija, potrebe da se razjasne stvari što se tiče interne dokapitalizacije i potrebe da se štite mali ulagači. Što se tiče e, zahtjeva MRL, e, samo naglašavam da je prvi uvjet da se zatraže da sve institucije koje se ne mogu e, zatvoriti da moraju ostati solventne moramo imati jasne zahtjeve za MRL i telak, ali ne smijemo e, mm, omogućiti da time dovede se do nejednakosti e, unutar Europske unije vizavi institucije izvan e, Europske unije. I dakle ta jedna balansirana rekalibracija razine i uvjeta e, za MRL. Tako da još jednom zahvaljujem i izvjestitelju i svim izvjestiteljima u Sijeni na odlično obavljenom poslu. Hvala. Da, e, hvala i hvala svima. Ja sam uvijek znao da ova tema e, oživljavanja kapitalizma će zaista dobiti široku podršku na ovom ovom e, odboru. Ne, mi smo zapravo otkada je gospodin Šojble e, protivnik kapitalizma, to je nova, novo tumačenje. Da, ja sam uvijek tumačio da je on živ. Da, e, no dobro, nije bitno. Evo, samo da kažem tri stvari u malo ozbiljnijem tonu, šalu na stranu. Dakle, kako mi gledamo na ovaj paket kao takav? Nerado bih nazvao ovo revizijom BRD-a iz dva razloga. Kao prvo, nije to trebala biti revizija BRD-a, a drugo, mi smo sada u procesu zapravo prikupljanja iskustava primjene BRD-a i BRD danas je drugačiji od onoga kako je ta direktiva bila u momentu kad se o njoj odlučivalo, zato što u tom momentu mnogi ulagači i drugi su govorili mi nismo znali da e, trebamo zapravo e, znati za te rizike. Danas e, malo njih može reći postoje rizik o kome nismo obaviješteni. Dakle, došlo je već do te promjene i zaista je dobro da to zapravo do krajnosti ostvarimo. I znam da će mnogi kolege reći nije to baš uvijek tako, ali ipak mi smo u tom jednom procesu gdje se, taj, gdje se to nastoji postići i što više ljudi shvaća da, da se sve može spasiti belinom, to će više stvari se moći spasiti belinom. To je ta logika. Ali nije tomu tako. Zapravo se radi o tome da se osvijesti situacija kakva jest. Kao drugo što se tiče toga kako mi rješavamo moratori, to je dosta interesantno jer vidim da svi e, smatramo, nitko ne može reći da mm, je zapravo e, stručno znanje i znanost da su oni uravnoteženi. Tu ima nekakvih uvijek tih suprotstavljenih interesa, ali mislim da zaista moramo osigurati još jednom da ne samo da se da operacija bude uspješna, nego i da pacijent preživi. I kada govorimo o tome moramo uzeti u obzir da kada e, danas e, procjenjujemo sanaciju, dakle svaka institucija mora imati svoj plan za sanaciju. Ako postoji neki problem u procjeni situacije e, kakva jest, onda možda je problem u tom planu i onda možda bismo trebali možda dati malo veće ovlasti tijelima za sanaciju jer oni su za to odgovorni i to će možda biti jedno jedno dostignuće Berdea. Ali onda znači taj podređeni e, dug e, u kontekstu telaka i tako dalje, sve te stvari koje znamo, ja ne bih rekao da je lako rješavati sanaciju jer onda bi se svi, sva nadležna tijela na mene naljutila, ali svakako je to lakše danas nego što je to bilo prije dvije godine i zapravo mm, da bih se okladiti u to zato što tako su se stvari promijenili. Treća stvar koja se e, vraća e, vezano za različite e, subjekte, kad god se o tome raspravlja, dakle MRL-i, podređeni dug i tako dalje, moramo uspostaviti ravnotežu koja će omogućiti bankama da ulažu i da podržavaju gospodarstvo jer to je važno za financijsku stabilnost. Ali istovremeno moramo zaštititi i zaista osigurati da e, s banke zaštićene, da su stabilne institucije, jer to je također ključno za financijsku stabilnost. I moramo stvari sagledavati iz te dvije perspektive. U nekim državama članicama danas možemo vidjeti da je problem E, financijske stabilnosti nije u zakonskim propisima i pravilima kao takvima, nego u činjenici da nema ulaganja koji će dovesti do veće stabilnosti u gospodarstvu. I zato mislim da trebamo shvatiti da mi ne pomažemo e, bankama i financijskom sektoru samo tako da dodajemo MRL, patelak i podređeni dug i onda više razine kapitala, jer na kraju ćemo zapravo vidjeti malo ulaganja iz cijele te mašinerije. I mislim da je na nama odgovornost da mi uspostavimo ravnotežu u toj mašineriji. I možda četvrta stvar koju hoću dodati možda evo na švedskom eh, nek se kažemo da ne možeš sam sebe podići za svog vlastite vlasi. To znači ako banka nema novca, netko mora platiti ili oni koji su ulagali u nju, u nju to je bail-in ili netko drugi to je bail-out. Tako da ja bih htio da imamo strogu disciplinu, što je moguće strožu disciplinu, tako da sve bude, da se sve može spašavati bail-inom jer inače ćemo se vratiti na onu početnu poziciju. Znam da je bilo dosta konstruktivnih e, e, stavova koje smo čuli i pogleda, tako da na tome sam vrlo zahvalan. Hvala. Sad idemo odmah na ovo drugo izvješće. To su zapravo dva izvješća. Peter e, Simon, e, čestitam i vama. Hvala lijepa. Pitam se samo čemu čestitke? Za to što smo izdržali, preživjeli ili to što su e, što smo svi ovdje živi i zdravi. E, no drago mi je da ću prezentirati nešto što je postojalo već u ovom obliku 23.11. ali samo za one koji razumiju njemački. Drugi su morali malo pričekati. E, mislim da e, smo polučili jedan uravnoteženi rezultat i drago mi da je ipak malo duže trajalo. E, danas nije uopće bitno kako politički stojimo, e, već prvenstveno imamo jednu konkretnu situaciju u državnom članicama na koju moramo pronaći rješenje. E, neke stvari moramo staviti u prvi plan jer iz gledišta pojedinačnih država članica njihovih internih rasprava e, je vrlo bitno položiti račune kako bismo uzeli u obzir te nacionalne posebnosti koje su iznimno različite u e, državama članicama a moramo ih sve uzeti u obzir kako bismo odali priznanje i njemačkim, i i francuskim interesima i e, komunalnim poduzećima u Švedskoj, na primjer. Ja sam pokušao to učiniti i mnogo toga sam naučio. Sve to je trajalo, evo i zato danas možemo napokon predstaviti rezultat. Kada pogledamo što je komisija deset godina nakon financijske krize i četiri godina nakon donošenja prvog jedinstvenog paketa za reguliranje bankarskog u Europskoj uniji iznijela, ustvrdit ćemo da je to sve više ili manje nešto što možemo svesti na sljedeće natuknice. Smanjivanje rizika u financijskom sektoru, također financiranje realnog gospodarstva i budući izazovi, te točnije reguliranje poslovanja banaka u smislu proporcionalnosti. E, započet ćemo sa e, e, stopom zaduženosti. Komisija je predložila 3%. Mislim da je to dobro, no ja sam to ipak povisio na 4%. Zašto? Tih 4% u praksi ispunjavaju sve velike banke, već danas taj uvjet ispunjavaju E, a s druge strane utvrdili smo da u drugim zemljama kada smo pomnije promotrili jednake uvjete da već danas postoje više razine odnosno stope zaduženosti ako na primjer pogledamo u SAD-u ili u Švicarskoj imamo 5 ili 6% tih, tog omjera financijske poluge, no tamo se vrlo često kaže da su e, rizici za hipotekarne kredite izuzeti iz poslovnih knjiga. E, to i je i nije razlog, jer s jedne strane jesu izuzeti, no s druge strane kada njih zbrojimo kod u SAD-u, unatoč tome se dolazi do omjera financijske poluge od 4%. To je ono što smo i mi utvrdili u našem izvješću, jer je upravo to nešto što E, nam je omogućilo smanjenje rizika kod ovih velikih banaka. I također je Baselski odbor se e, usuglasio sa e, višim omjerom financijske poluge za velike banke i vidimo tu da tu imamo međunarodnu potporu. Što se tiče ostalih sistemski važnih institucija, tu predlažemo ponderiranje vlastitog kapitala proporcionalno, time e, prilagodba raste, prilagodba koju ja predlažem e, ne smije biti ne smije biti veća od 1% od onoga što se očekuje od velikih banaka. Imamo e, omjer financijske poluge u prilagodbi 1%, i pomoću toga pokušavamo naći rješenje za rizike. Dakle, imamo zaštitni sloj kapitala E, pomoću koga bi se trebao iskoristiti kreditni bum kako bi se banke ojačale, a smanjili rizici. Na taj način bi se mogli stabilnije dodjeljivati realnom gospodarstvu krediti. No, sposobnost tog zaštitnog sloja kapitala jeste da banke u odnosu e, na e, riskantne zahtjeve za kapital u odnosu na financijsku pologu će morati ispunjavati strože uvjete. E, stoga u slučaju ekspanzije kredita banke ne bi trebale imati dodatni sloj e, zaštitnog kapitala. Mi stoga predlažemo prilagodbu u ovom izvješću da kapital se mora prikupljati samo kada taj protuciklički zaštitni sloj kapitala se povećava. Nadalje, komisija u svom prijedlogu predlaže obvezujuće uvođenje strukturne e, stope likvidnosti e, kao neto izvora financiranja. To pozdravljam jer za sada e, koeficijent likvidnosne pokrivenosti kojim banke raspolažu je takav da mogu ispuniti taj uvjet. Ako to dugoročnije pokušamo sagledati, vidjet ćemo da moramo uzeti u obzir i NSFR. E, uvođenje strukturalne stope likvidnosti bi dovelo do toga e, da je financiranje e, solidnije i u roku dvije godine likvidnost bi trebala biti dovoljna. U mom izvješću predlažem da imamo ciljene prilagodbe svote stope likvidnosti, a da određene koncepte pritom ne diramo. Dakle, što predlažem? E, u svom izvješću ocjenjujem e, riziko derivata unutar NSFR-a. Trebali bismo to povećati, smanjiti sa 50 na 20% a dodatak za ostale e, izvedenice bi trebao ostati na 10%. Što se tiče retro poslova, komisija predlaže da se zadrže postojeći faktori, no elementi prebijanja, netinga, poravnanja se moraju e, povećati. Novina je također da ono što izvješće predlaže uvođenje pojednostavljenog NSFR-a za manje nesložene banke kasnije ću se vratiti na proporcionalnost. Ovdje sam predložio pojednostavljenu verziju NSFR-a uz manje podataka i pozornih bodova, samo 10% prvotnih bodova uz istodobno strože kalibriranje, kako bismo time omogućili da se prav, da svi pravni uvjeti koji se moraju ispunjavati ostaju usporedivi. Time ćemo podostaviti život mnogim manjim bankama, a pritom mi nećemo morati popustiti naš nadzor. Mnogo smo raspravljali o tome i to je bilo prihvatljivo svima. Nadalje u nacrtu komisije imamo preradu knjige trgovanja. Trgovinsko poslovanje banaka u prošlosti je dovelo do nestabilnosti i stoga komisija predlaže jedan e, novi okvir koji bi bio osjetljiviji na rizike i trebao bi ispunjavati strože uvjete. Prema predočbi komisije taj okvir bi se trebao uvesti nakon dvije godine e, treba se omogućiti prijelaz u razdoblju od tri godine, tijekom kojega zahtjevi za vlastiti kapital za tržišne rizike E, bi trebali biti ispunjeni samo u postotku od 65%. U svom izvješću ja sam prilagodio to ipak na određeni način, tako da izbjegnemo slabosti prijedloga komisije. Zašto? Produžio sam fazu provedbe sa dvije na tri godine kako bismo dali dovoljno vremena Europskoj središnjoj banci u smislu razrade tehničkih standarda i institucije na znači dobiva više manovacijog prostora kako bi e, se prilagodile novim zahtjevima. I treće, ima, mnogo toga. jesam li već potrošio svoje vrijeme. Mogu stati E, ali ovo je vrlo složena tema. Mogu samo u obliku natuknica vam pokušati to sve objasniti. Meni je svejedno, mogu i sada stati, pokušat ću biti kratak. Mislim da imam 15 minuta na raspolaganju. No, nebitno. Željeli smo izbjeći slabosti iz prijedloga komisije. Naime, nakon tri godine, kada bi ovaj zahtjev od 65% došao na 100%, ja predlažem da imamo prezor od 5 godina imamo faktor od 60% i svake godine ga povećavamo za 10%, da dok ne dođemo do 100%. Dakle, e, nakon pet godina imamo e, povećanje, od, e, dođemo do 100%, imamo postupno povećanje, phasing in i tako bismo mogli izbjeći takozvane cliff efekte. Što se tiče stope primitaka, to sam nedavno uveo poslužio sam se modelom američkog bankarskog zakonodavstva. Uveo sam kvotu koju određuje svaka banka sama sebi u odnosu prema predođbama člana uprave u odnosu na meridijan, na medijan. Dakle, E, neće se odmah znati koliko svaki član uprave zarađuje, ali ćemo uspostaviti transparentnost u odnosu na taj medijan koji će služiti kao usporedni parametar za cijelu banku i na taj način e, pritisak javnosti bi se ublažio, javnosti koja raspravlja o prikladnosti primitaka članova uprave banaka. Također preporuke radne skupine za e, prilagodbu klimatskim promjenama u smislu financijske stabilnosti. Dakle, sve e, pozicije rizika se moraju prilagođavati klimatskim promjenama, procjeni kratkoročnoj, dugoročnoj, gospodaranje gospodarenje banaka mora biti e, prikladno u kontekstu klimatskih promjena. Ako se negdje kreditira neki projekt koji nije usklađen sa zaštitom okoliša, tada se treba razmisliti da li će ga ta banka kreditirati ili ne. Isto tako imamo jednu novinu u izvješću, prilagodbu investiranja infrastrukture. Komisija je samo spominjala regulatorni kapital i smanjila ga za e, javne investicije koje se dodjeljuju privatnim poduzećima, a oni ih refinanciraju. Dakle, e, privatna poduzeća upravljaju tim infrastrukturnim projektima, a oni moraju biti isplativi. To je pristup kojeg ne mogu pozdraviti, baš suprotno. Mislim da ovdje moramo uspostaviti jednakost, ravnopravnost. Jer se zalažem za to da ulaganja u infrastrukturu se, se potiču čak i kada ih provode javna poduzeća ili privatna poduzeća. I ne moraju biti isplativi jer autoceste se može izgraditi i E, na temelju primitaka od cestarina i stoga se troškovi moraju na taj način pokušati smanjiti isto kao i pristupe što se tiče investicija u zelenu imovinu i tu imamo jednu novu točku e, to se sve mora uspoređivati na temelju jednog te istog faktora e, tu moramo poticati kredite malim i srednjim poduzećima mi u izvješću predlažemo zeleni faktor za zelenu imovinu E, kako bismo uzeli u obzir klimatske promjene, dodjelu e, kredita projektima koji su e, prilagođeni zaštiti okoliša i na posljedku nekoliko riječi za poticanje socijalnih projekata i socijalnih poduzeća i njih smo uključili. Imamo jedan poseban propis za stambene kredite kada da, da klijenti moraju položiti više jamstava na taj način se rizik banaka smanjuje i odražava se ono što je željela isposlovati i komisija u svom prijedlogu. I konačno proporcionalnost, to je vijeću vrlo bitno. Komisija je predložila olakšati život malim i srednjim bankama koje moraju ispunjavati te uvjete. One tvrde da ako imaju bilance od 5 milijardi dolara, i ne mogu time ispuniti sve zahtjeve zakonodavstva e, koje, ne, koje mi na njih postavljamo u okviru direktive o kapitalnim zahtjevima. I tu je komisija pokušala odobriti e, svojim e, nacrtom njihove zahtjeve, ali nedovoljno. što je mala banka? 1,5 milijardi eura. Tu je određena granica na Malti e, imamo BDP e, od 10 milijardi eura i u Njemačkoj ta ista banka bi bila jedna sičušna banka u odnosu na BDP. Stoga ovdje se moramo odmagnuti od apsolutnih faktora i određivati veličinu banaka za svaku zemlju posebno putem relevantnog faktora koji će odražavati veličinu e, cjelokupnog nacionalnog gospodarstva. Moj prijedlog je da kao malu banku okarakteriziramo samo one banke, ako nam to nadzor dopušta, ako ima bilancu od 1,5 milijardi eura plus posto nacionalnog BDP-a, dakle 1,5 milijardi E, eura na Malti bi bila mala banka i komisija je time odredila samo učestalost podnošenja izvješća koje se treba skratiti kako bi se manjim bankama olakšao život. To nije toliko svrsishodno, to je samo navodno olakšanje jer banke i dalje moraju pripremati izvješća e, mi moramo utvrditi gdje se nalaze ti prekomerni zahtjevi za izvješćivanje. Kod e, NSFR-a ja sam naveo čak jedan primjer i imam i druge primjere u svom izvješću. Smanjivanje e, birokratskog opterećenja vezano uz ovo u ovu obvezu izvješćivanja, to je ključni element kod proporcionalnosti. Mogao bi govoriti još mnogo duže, no nemam više vremena, ipak zahvaljujem predsjedniku što mi je omogućio ovoliko vremena i veselim se daljnjoj raspravi. Hvala. Hvala vam lijepa, bilo je iznimno teško u nekoliko minuta sažeti i tako opširno izvješće, no e, mi sastanak moramo zaključiti u 9.30. Krenut ćemo sada sa izvjestiteljem EPP-a, e gospodin Karas. Želim zahvaliti izvjestitelju na ovoj prezentaciji ovog izvješća komentirat ću, tri točke sve ukupno po mom mišljenju što se tiče proporcionalnosti treba mijenjati pojedinosti ali ne načelni pristup imamo vremena do 25. siječnja formulirati naše amandmane a rasprava ovdje sa kolegama e, se mora odvijati vezano uz osnove izvješća. Stoga je bilo uputno znati u kojem smjeru ide osnova izvješća. Pozdravljam definiciju e, manjih i složenijih institucija. E, također što se tiče obveza umjesto kapitalnih zahtjeva i likvidnosti. E, to je dobra izmjena. Pozdravljam proporcionalnost kod pristupa standardima. E, također što se tiče knjige trgovanja i e, standarda koji određuju da li nekoj banci prijeti propast ili ne. također troškovi se trebaju smanjivati moramo ustrojiti jedinstveni sustav izvješćivanja, moramo iskoristiti sinergiju vezano uz inicijativu ESCET do 2030. uz Europski okvir izvješćivanja moramo uključiti sve relevantne institucije. Što se tiče proporcionalnosti u smislu primitaka, tu moramo pripaziti da E, ne omogućimo preveliki manevarski prostor e, na nacionalnoj razini, time bi, bi moglo doći do prekomjerne rascijepkanosti i tu bismo trebali iz toga suziti prostor državama članicama. Dolazim do druge točke i tu pozdravljam pojašnjenje u okviru drugog stupa e, da se određuju premije za određene institucije i uspostavu ravnoteže između fleksibilnosti uslijed nacionalnih posebnosti i koordiniranja na europskoj razini. Što se tiče drugog cilja ovog izvješća, a to je provedba globalnog standarda za smanjenje rizika, tu mislim da zaštitni sloj kapitala kod omjera zaduženosti e, on je opravdan. Isto tako i Bazelski odbor ga je odobrio. Što se tiče kalibriranja provedbe sukladno Bazelskom odboru, to će to nešto će zahtijevati e, tek 2022. E, godine. Tu moramo paziti na ravnomjernost. Što se tiče strukturne likvidonosne stope, imamo prilagodbe koje idu u pravom smjeru. Kod knjige trgovanja potrebno je poslati jasan signal da će Europa ispuniti svoje međunarodne obveze i te međunarodne obveze i sada već implementira i u tu svrhu nam je potrebno razmjerno razgraničenje između E, knjige trgovanja i ne smijemo omogućiti gold plating e, kao što to izvjestitelj već i predložio, a postoje preporuke Baselskog odbora. Postoje određene sporne točke kod kojih sam stekao osjećaj da je izvjestitelj zapravo učinio više štete nego koristi i da je proširio prekomjerno samu srž ovog izvješća postoje određeni e, čimbenici potpore za zelenu imovinu i objavljivanje klimatskih rizika, također e, faktor podržavanja socijalnih poduzeća. E, pitam se kod tih tema da li te teme uistinu se uklapaju u ovo izvješće i kako to možemo zapravo procijeniti. Što se tiče ugrađivanja faktora potpore, moramo biti vrlo oprezni. Ključni kriterij za ocjenu riskantnih pozicija mora biti sam rizik. E, za sada ne vidim dostatne dokaze da e, povoljnije ponderiranje rizika kod zelene imovine je opravdan i mjerljiv. Stoga se zalažem za opširne dokaze i postojanje održivih planova financiranje koji su sukladni sa e, onime što predlaže komisija za 2018. godinu isto vrijede, isto vrijedi i za socijalna poduzeća Naime, tu me brine, možemo li mi to izmjeriti ili ne? Ako možemo izmjeriti u redu, ali što ćemo s onim što ne možemo izmjeriti? Zašto da e, automatski tome dodjeljujemo umanjeni rizik i to nećemo moći uzeti u obzir u dostatnoj mjeri. Možda bismo se ipak trebali malo detaljnije pozabaviti tim pitanjem. Imam i problem vezano uz objavljivanje stope primitaka. Mislim da taj postupak nije usklađen sa ciljem uredbe. Primici ne predstavljaju e, nikakve dodatne rizike. E, cilj bonusa je da postoje jednaki uvjeti u bankarskom sektoru. Postoje neke točke koje nisu sadržane u izvješću, na primjer obveza za, za banke u trećim zemljama da se uključi obveza postojanja matičnih društava i pitanje digitalizacije u softveru i kako će se procjenjivati e, softver kao e, materijalna ili nematerijalna imovina. To će Basilski odbor odrediti. E, digitalizacija napreduje, stoga moramo brzo djelovati. Dokle s jedne strane želim podržati i ovo izvješće, a s druge strane bi želio ona područja koja se previše preklapaju još jednom preispitati u smislu toga postoji li dostatna poslovna osnova da stvorimo pravnu sigurnost te da ne učinimo više štete nego koristi i treće postoje još neke otvorene točke koje se ne spominju u izvješću ali basilski odbor se njima bavi e, zahvaljujem izvjestitelju moramo iskoristiti ovo vrijeme do podnošenja amandmana da uključimo različita stajališta kako bismo kasnije mogli sa širom većinom doći do kompromisa. Hvala. Hvala vam lijepo. Gospodin Fox iz ECR-a. Zahvaljujem predsjedatelju. Ja ću nastojati i ovaj puta biti sažet kao i obično. Zahvaljujem gospodinu Simonu na njegovu izvješću. E, moj klub smatra da to izvješće predstavlja poboljšanje prijedloga komisije. Moramo raditi u kontekstu Bazela i onoga što je ondje odlučeno prošloga tjedna. Važno je da Europska unija nastoji do 2020. uvesti pravila koja se temelje na tržištu i da ima odgovarajuće alate za provedbu stručnog posla. Smatramo da ono što kaže izvjestitelj vezano uz pokazatelje pokrića likvidnosti je važno, a važno je vidjeti što će se dogoditi u području derivata na kojima se radi. E, dakle što će se tu dogoditi u sljedećih godinu dana. Kada je riječ o proporcionalnosti, izvjestitelj e, tijekom čitavog teksta pridaje važnost e, pitanju proporcionalnosti i mi smo na tome zahvalni. Smatramo da se to također mora odražavati i u predviđenim pragovima u članku 94. prijedloga komisije. Nacionalna e, tijela moraju odrediti visinu tih pragova iznad kojih bi pojedine tvrtke imale obvezu primjene pojedinih pravila vezanih uz naknade. Nadalje, e, kada je e, riječ o IPU-ima takozvanim, čudim se da je komisija e, iznijela takav prijedlog bez da je napravila analizu učinka i čudim se da je izvjestitelj preuzeo taj prijedlog. Kako možemo odlučiti je li nešto proporcionalno ili nije kada nemamo analizu učinka? Što je sa međunarodnim e, bankama koje nemaju 30 milijardi e, eura u Europskoj uniji. Želimo li e, njih odvratiti od ulaganja i stvaranja radnih mjesta. Ovdje nije riječ samo o američkim bankama, moramo misliti na međunarodni kontekst. Ne slažem se sa prekograničnim oslobađanjem od vjerodajnica to je protivno postojećim pravilima i mislim da od toga ne može biti nikakve koristi. E, gospodin e, Simon je tražio da nam e, Europska banka za obnovu i razvitak da izvješće o primjeni takvih sredstava, no ja predlažem da se to u potpunosti izbaci. mislim da trenutačna definicija zelenih ulaganja nije pri prikladna. Dakle, naša poruka je poboljšali ste prijedlog komisije, radujemo se daljnjim poboljšanjima. Hvala. Hvala lijepo, Karolina Gal. Zahvaljujem, prije svega zahvaljujem izvjestitelju na njegovu radu. Nadam se da ćemo e, doći do glatkog usvajanja stajališta parlamenta e, time što se kasnilo sa ovim nacrtom izvješća ja sam dobila nekoliko tjedana da se priviknem e, na ovo okruženje i pripremim i možete zamisliti kako ću provesti i božićne blagdane. No krenut ću sad sa svojim prvim e, komentarima. Ja doista mislim da je ovo zakonodavstvo u području bankarstva iznimno važno Dakle, što se tiče e, bonitetnih standarda, oni su iznimno važni za upotpunjavanje bankarske unije e, Europske unije. E, doista mislim da smjernice poput onih iz Bazela predstavljaju temelj e, opsežnog financijskog zakonodavstva. Slažem se da je međunarodna suradnja iznimno važna za održiv i stabilan financijski sektor. Zaključci Bazelskog odbora su važni E, no, kao što se pokazalo prošloga tjedna, nisu svi prijedlozi unutar Bazela onoliko uravnoteženi koliko smo to željeli. Međunarodna e, suradnja je iznimno važna, ali važno je da Europska unija i treće jurisdikcije imaju iste uvjete i u narednim E, godinama usredotočit ću se upravo na tu temu. Neće vas stoga iznenaditi da se ne slažem za više zahtjeve za kapital za veće banke kao što vi to predložite. No, čula sam vaše objašnjenje prije nekoliko minuta. Pokušali ste me uvjeriti e, niste me još u potpunosti uvjerili, ali možda je to prilika za daljnje razgovore. Zatim, kad je riječ o odbijanju rizika u financijskom sektoru, to je ključna tema, ali jednako tako moramo omogućiti jednake uvjete za ulaganja i pritom govorimo o međunarodnoj razini i o tome možemo još razgovarati. Također sam primijetila amandman gospodina Simona koji se temelji na proporcionalnosti. S time se također slažemo, ali želimo uspostaviti odgovarajuću ravnotežu ravnotežu. Ne želimo da financijski sektor Europske unije postane ranjiv. Dakle, za mene kao nizozemku osobito je važno na koji će se način tretirati e, hipotekarni krediti i doista pozdravljam amandman 61. Mislim da je to korak koji ide u pravom smjeru. Kao što je bio slučaj i sa prethodnim paketom kada je riječ o naknadama, to može biti najosjetljivije pitanje barem za širu javnost. Stoga sam se nadala da ćete svojim pristupom omogućiti e, jednake uvjete za sve u Europskoj uniji, da nećete dodatno pogoršati situaciju. Doista kada je riječ o socijalnim čimbenicima, o tome još dodatno potrebno razgovarati razgovarati. Moj tim i ja bavimo se tim pitanjem, ali i e, promotivnim e, bankama kao i nekim drugim temama. Radujem se našoj daljnjoj suradnji i vjerujem da će ovo izvješće pridonijeti konkurentnoj i e, konkurentnom i održivom bankovnom sektoru. Hvala. Evo, vidimo koliko su važne rasprave na odborima. Matkafe, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem još jednom izvjestitelju na nacrtu njegova izvješća. Pozdravljamo čitav niz ideja koja je uključio u to izvješće i svakako se slažemo da manje banke koje su manje rizične moraju e, dobiti drugčiji tretman od velikih i sistemski važnih e, banaka naš klub se sustavno za to zalaže. U tom smislu žao nam je e, što prijedlog za e, restrukturiranje banaka je komisija povukla. E, to znači da je upravo sadržaj ovog izvješća važan još i važniji u smislu E, očuvanja stabilnosti bankovnog sektora. Velike banke bi trebale postati manje i sigurnije i moramo vidjeti u kojim se dijelovima prijedlozi komisije otklanjaju od standarda iz Bazela. Dakle, tamo gdje se otklanjaju mora postojati jasno opravdanje koje se temelji na gospodarskom stanju u Europi. Vidio sam to opravdanje samo na nekoliko mjesta. Mislimo da se ovaj paket mora usredotočiti na e, globalno važne sistemske banke e, dakle moramo se pozabaviti problemom e, kada je banka prevelika da bi se dopustilo da propadne u tom smislu dajem potporu izvjestiteljima za njihove izmjene u sljedećim područjima. Kad je reč o pokazatelju zaduženosti, slažemo se sa izvjestiteljem da je ta razina za globalne, globalno važne sistemske banke preniska Dakle, e, to bi trebalo biti najmanje 5% prema standardima OECD-a e, koji smatraju da bi ta razina od 5% bila barem dvostruko jednako učinkovita, odnosno dvostruko učinkovitija od e, one stope od 3%. Zatim ne podupiremo izuzeća kakva predlaže komisija. Mislimo da bismo se trebali zadržati na pokazateljima zaduženosti kakve imamo. No, spremni smo razmotriti prijedloge za e, kreditne institucije i određene e, vrste banaka. Što se tiče e, telaka, brine nas da trenutačna razina telaka možda nije dovoljna za smanjenje mogućnosti da izbije sljedeća bankovna kriza. Dakle, podupiremo i ono što se radi u nekim e, državama, to je da se postupno smanjuje tilak. Zatim banke koje nemaju sistemsku važnost morat će udovoljiti samo unutarnjim režimima MRL-a. Slični standardi, e, slične standarde možda bi trebalo uvesti i za domaće banke i za globalno važne sistemske banke, budući da i jedne i druge mogu uvelike utjecati na situaciju. Također bismo predložili izmjene članka 92. kako bismo tu e, unijeli i zahtjeve e, OECD-a. Kada je riječ o kriterijima za prihvaćanje. E, brine nas što se ovdje navode i one obveze koje nisu podređene, dakle smatramo da ovdje treba uključiti samo podređene obveze jer inače postoji opasnost od dodatnih eh, pravnih tužbi. Zatim kad je riječ o članku 51b eh, slažemo se s izvjestiteljem dakle smatramo da se ovo može primjenjivati na one banke koje E, primjenjuju standardni postupak, e, dakle onih 40% i potakli bismo standardno uvođenje kroz razdoblje od tri godine. E, zatim bila bi nam potrebna daljnja objašnjenja izvjestitelju zašto je potrebno u jednom dijelu unijeti izmjene. Kada je riječ o drugom stupu i kapitalnim smjernicama, nismo uvjereni da je to potrebno. Mislimo da ovaj paket ide i dalje nego što bi trebao kako bi se ograničila e, mogućnost traženja dodatnih izvješća. Također kada je riječ o članku 103. direktive CRD 4 i e, tu podržavamo predložene izmjene. Na kraju i imamo ozbiljnu zabrinutost u pogledu nekih članaka i ne vidimo razlog za izuzeća navedena u članku 2. Hvala. Hvala, Sven Najprije ću govoriti njemački, zatim ću se prebaciti na engleski. Na njemačkom ću se zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu kojega najvećim dijelom podržavamo. Također srdačno zahvaljujem na tome što ste pokušali ublažiti neke predrasude u odnosu na nas Njema, Njemce, a to je da smo opsjednuti rokovima. E, ja ću pokušati to također ublažiti jer to doprinosi miru u Europi. Zahvaljujem vam na, na tome. Mislim da osnovna ravnoteža koju trebamo ovdje razmatrati je deset godina nakon krize što smo napravili kako treba, a što ne, što se tiče banaka. Vrlo mi je interesantno bilo vidjeti na prethodnoj raspravi da različiti klubovi i zastupnici da im se sviđaju pojedini aspekti kapitalizma. Znači, dosta je zanimljivo da čak i za ljevičari kapitalizam je nešto što se može poboljšati. Imamo EPP koji također se bori za neke aspekte kapitalizma, socijaliste, oni imaju zaista jedan specifičan stav prema kapitalizmu u tom smislu, ovisno o tome iz koje države članice dolazi taj zastupnik. Dakle, vidimo velike razlike od zemlje do zemlje ali u izvješću ono oko čega se svi slažemo je da trebamo jaču proporcionalnost e, i od prema gore ili u obrnutom smjeru. I to je ono za što se zalaže i izvjestitelj. Što se tiče ovoj proporcionalnosti od vrha prema dnu, Mislim da smo tu zaista preopteretili neke aktere koji moraju previše izvještaja podnositi. I za razliku od britanskog kolega rekao bih da to nije neka stvar na koju se pozivaju samo Njemci ili Britanci. To muči sve jer svi vide da su pravila pre obuhvatna i da ne mogu dati doprinos financijskoj stabilnosti. Dakle, osnovni stav izvjestitelja je dakle mi ne olakšavamo e, postizanje e, te financijske stabilnosti sa tim e, zahtjevima za kapital i likvidnost na što je ukazao i Karas, nego dakle teret je ono na što trebamo obratiti pozornost, tu to podržavam. No u nekim stvarima možemo ići i dalje. Mnogi su akteri rekli nama da zapravo glavni problem nije toliko apsolutno opterećenje, nego E, likvidnost tih promjena koje se unose. Dakle, ako nije nešto hitno, zašto onda reći, e, zapravo je možda potrebno godinu ili dvije da se uvede neki novi e, uvjeti izvještavanja kako bi se kompanije mogle prilagoditi. Također mislimo da bi trebao postojati neki one stop shop za izvještavanje. Otmar Karas se to spomenuo nadzornici bankarskog poslovanja na različitim nivoima i e, Zavodi za statistiku bi trebali se, što se tiče manjih aktera, na neki način uskladiti tako da se to opterećenje malo smanji. Nadalje, mi nismo uvjereni da male banke, koje najvjerojatnije e, se neće e, sanirati nego likvidirati, da bi zapravo trebalo ih opterećivati time da izrađuju detaljne planove sanacije. Također mislimo da bi bilo dovoljno da umjesto da imaju kompleksne zahtjeve MRL-a za apsorpciju tih eh, pokrivanja gubitaka, dakle da eh, naprosto se kaže da ta institucija mora imati e, dovoljno dodatnog kapitala koje je spremno. I također imamo pitanje zašto male i nekompleksne banke bi trebale dobiti poticaj da e, koriste ove izvedenice kod roba i e, električne energije, prode električne energije što se tiče članaka 70, odnosno amandmana 75 i 76. To je dakle to što se tiče ove proporcionalnosti od ozdo prema gore. E, smatramo da bi trebalo napraviti, da bi trebali biti malo hrabri što se tiče omjera financijskih poluga i također da e, smatramo da bismo trebali imati obvezujuće i postupeniji e, pristup kod pregleda knjiga trgovanja ali e, možda imamo neke tu e, ipak razmojmilaženja, ali smjer je dobar. Osim toga, mi nismo sigurni da li je važno u tom smislu, zapravo imamo dvojbi oko e, socijalnog ili ekonomske koriste trgovanja, trgovanja komercijalnim bankama, tako da mislimo da zapravo E, nekako povišenje uvjeta razboritosti ne bi bilo potrebno tu na tom području. Također, mislimo da bi trebali biti pažljivi e, kada e, se razilazimo sa standardima bazala što se tiče telaka i nekih drugih standarda, moramo se držati tih međunarodno priznatih standarda i zapravo tu možemo ići i dalje nego što je do sad sugerirano. Također mislimo da izloženost banaka tim bankama u sjeni bi trebala biti ograničena i da bismo trebali e, razmisliti o barem postupnom uvođenju režima e, izloženosti e, kod državnog duga kako bismo izbjegli tu opasnu povezanost između banaka i države. I što se tiče pitanja ovih različitih e, popratnih faktora. Mi se slažemo da bi banke trebale evaluirati rizike klimatskih promjena i općenito rizike za ESG. također je važno da se to napravi sistematski, da to učine sve banke, tako da tržišta i tu bih zaista ja zapravo se e, malo razmumilazio od onoga što je rekao od Markaras, jer onda bi tržišta mogla uzeti u obzir te rizike i tu bi dovelo do veće, razine transparentnosti. No, mi smo skeptični što se tiče ovih novih popratnih faktora. To nije problem. Problem je da nema dovoljno kapitala, zapravo nije problem u tome da nema dovoljno kapitala na tržištu, ali na pogrešan način se mjere i rizici Imamo jako malo projekata u obnovljivim izvorima energije koje se ne financiraju. I ako e, je dobra procjena rizika, onda ima dovoljno sredstava, tako da moramo paziti kod korištenja mjerenja rizika bez e, pravih dokaza da je nešto zaista manje rizično i mi mislimo da ako bismo zaista više tih ideja tu unijeli čak i ako se radi recimo o mm, socijalno odgovornom gospodarstvu ili e, ovoj malo prodaji i zapravo ako opteretimo mjerenje rizika i naknade na kapital sa svim tim dobrim e, namjerama možemo zapravo izgubiti one faktore koje već postoje u uredbi i postoje s razlogom. Tako da ako hoćemo više e, tog ekološkog financiranja moramo paziti, ne smijemo to E, pobrkati sa ovim zahtjevima razboritosti, nego koristiti trebamo neke druge mjere i druga sredstva i mislimo da to nije preuranjeno i podržavamo to što se to koristi. I posljednja stvar koju hoću naglasiti je e, Europska središnja banka je nekoliko puta nas e, pozvala, to je zadnja stvar, da se riješimo nacionalnih prava diskrecije i žao nam je da u izvješću komisije to nije dovoljno naglašeno, a to isto vrijedi i za ove sugestije izvjestitelja. Dakle, mi bismo zaista htjeli prihvatiti savjete Europske središnje banke i zaista napravit ćemo neke amandmane u tom smislu. Hvala. Da, slažem se da ova podrška za e, hipotekarne kredite, da je to sad dio Bazela. Marko Vali. Ja bih e, također e, zahtio zahvaliti izvjestitelju na odlično obavljenom poslu. Mada mi zapravo e, se ne slažemo sa svime što je on sugerirao. Nadam se da ćemo preko božešnjih praznika to moći razriješiti. Zato što dosta toga je dobro napravljeno. Imamo nekoliko važnih mjera na koje hoću ukazati. Dakle, imamo ovo što se primjenjuje na cijeli bankarski sektor i mada se radi na bankarskoj uniji i ipak nismo sve harmonizirali i postoje neke razlike u različitim dijelovima bankarskog sustava. Ideja da se preko noći primijene nova pravila bez da se izmjere potencijalni učinci bi mogla dovesti do eh, mnogih i teških neravnoteža, posebno u zemljama eh, koje su pogođene krizom i gdje je niska stopa rasta Italija. Primjerice ima bankarski sustav koji je uglavnom zasnovan na eh, pozemljivanju novca realnom sektoru. Tako da mi je drago da je izvjestitelj ukazao na to kao i na neravnoteže koje povećavaju nova pravila o kreditima. I također je važno da se stimulira potreba da imamo bolje vrijednosti što se tiče financijskih rizika i kapitalnih rizika za banke. To je veoma važno jer inače sljedeća kriza je nešto što ćemo svi morati platiti. Tako da evo u samom izvješću Dakle, što se tiče toga, mi smo, što se tiče globalnog sistema za omjere financijske poluge, izvjestitelj predlaže četiri, komisija je rekla tri, mi bismo predložili pet, ali sigurno ćemo se uspjeti oko toga dogovoriti. Također e, se slažemo s ovim izuzećima koja su omogućena što se tiče ovih nadzornih e, i razboritih pristupa kreditima, ali ne želimo sada zagušiti e, kredite. Financijski sektor je jedina industrija koju imamo i tržišta kapitala i tako dalje i ona zaista otvaraju sve te mogućnosti za sve ljude, ali situacija što se tiče likvidnosti imamo 20 eh, eh, bilijardi eh, eura likvidnosti, dakle trebamo početi upravljati tim jehurima sapunica. Važno je paziti da se financijska tržišta ne šire pretjerano, da ne dođe do ekspanzija, istovremeno da ne ehm, zagušimo taj pristup kreditu jer to je važan kisik e, za, gospodarstvo. I e, također e, pozdravljamo ove prijedloge gdje se podržava kredit i također tu gdje se govori o suverenom, o državnom riziku. U skladu sa komunikacijom od prošle, prošlog tjedna gdje se govori o Bazelu, sastanku vezanom za Bazel Što se tiče ovog principa 507, drago nam je dakle da i kod državnog rizika imamo te zahtjeve za kapital, jer inače to zaista e, stvara ogromne neravnoteže i e, utječe na banke jer imamo onda bailinove i štediš tu, tu budu upletene i to može zaista dovesti do rizika. Odličan e, prijedlog što se tiče sterilizacije učinka kredita ali moramo paziti tu da mm, ne podržavamo preveliku likvidnost po niskim cijenama jer mnogi štediše bi htjeli kupiti nešto što mm, košta 50, a misle da je to vrijedi 70. Imamo nekoliko tih subjekata koji se time bave i oni bi mogli u džep strpati sve, svu zaradu. Banke ne bi trebali natjerati da trpe te goleme e, gubitke e, koji su neodrživi. Ova pravila vezana za naknade, mirovine i tako dalje sa visokom razinom jamstva veoma je važno da su e, te razine kapitala niže kako bi mala i srednja poduzeća ili obitelji koji žele kupiti kuće mogli dobiti kredite. Mislim da zaista bi trebalo naći rješenje za te male ulagače a što se tiče infrastrukture, tu su smanjeni uvjeti, ali moramo se pobrinuti da zaista imamo e, ulaganja u održivu infrastrukturu. Ne smijemo poticati e, financijska tržišta i banke da ulažu u ugljen. I konačno, e, politika naknada. Mislimo da je veoma važno da se za učinkovitu provedbu E, ovih pravila da se kontroliraju naknade koje se isplaćuju menadžerima. Raspravljalo se o bonusima i moralnom učinku svih tih ogromnih e, iznosa koji se plaćaju i nadam se da će na sljedećim sastancima ćemo uspjeti e, tokom božićnih praznika malo o tome raspraviti i imati održivi prijedlog i moramo čekati. Evo sada ga, sada je govornika prekinuo, e, prekinuo govornika. Prvanš Beres. Pa to je baš lijepo od vas. Daćete mi minutu i pola, sjedim ovdje već gotovo tri sata. Dakle, govorit ću francuski izvjestitelj je rekao od samoga početka da je početna točka ovog izvješća uspostava ravnopravne utakmice među državama članicama, dakle istih uvjeta, napredak koji je postignut na europskoj razini u području bankovne unije mijenja čitavo okruženje i naravno postavlja se pitanje kako se među, europski pregovarač e, može vidjeti u međunarodnim pregovorima. Dakle, e, pozvala bih vas da se obratite e, pozornost na nešto što je upravo objavljeno u okviru G20 gdje se govori o proporcionalnosti i o prirodi same imovine. Dakle, ako je riječ o osiguranju, tu posljedice mogu biti i druge, a ne samo posljedice po bankarstvo. Dakle, mi smo zakonodavci usred rijeke, mi znamo da nam to slijeduje, da će nam to doći, želimo predvidjeti kamo će nas to odvesti, a istodobno želimo biti e, svjesni e, da naše gospodarstvo ne, moramo, ne smijemo ograničavati na dodatan način. samo bih se e, htjela osvrnuti još na nekoliko stvari. Spomenula sam proporcionalnost. Ne možete reći da ne želimo nacionalne opcije, a onda odbaciti svu proporcionalnost jer to znači da bismo imali režim koji bi se razlikovao od jedne druge zemlje ovisno o ustroju njihovog bankovnog sektora. zatim kada je riječ o infrastrukturi, o zelenoj infrastrukturi, um, moramo pronaći zajednički pristup jer to nije dio prvobitnog prijedloga, izvjestitelj to predlaže, to je korisno, moramo na tome i dalje raditi. No nemamo vremena proći kroz sve detalje sada um, vezano recimo uz tržišni rizik. Postoje određeno zakonodavstvo koje se priprema, znači mislim da ne bi bilo sada prikladno da bi čak bilo i kontraproduktivno da se sada pretpostavlja koji bi se standardi mogli uvesti s obzirom da ti standardi još nisu niti završeni. U svakom slučaju hvala vam na ovome, to je temelj za naš daljnji rad, pretpostavljam da nam predstoji još mnogo posla. Hvala. Zahvaljujem predsjedatelju i ja želim zahvaliti izvjestitelju na sjajno određenom poslu i samo četiri kratke napomene. Kada je riječ o izuzećima od zahtjeva za likvidnost vezano uz prekogranične banke, mislim da bismo tu mogli otići i dalje od onoga što predlaže izvjestitelj. Dakle, E, znamo za bankovne aktivnosti u području razvoja e, koje su prekogranične. Kada je riječ o proporcionalnosti, mislim da se moramo usredotočiti na određene aspekte izvješćivanja i da moramo biti veoma oprezni i pobrinuti se da proporcionalnost ne dovede do fragmentacije. Zatim kada je riječ o provedbi standarda. Naravno, ne smijemo prenositi zakonodavstvo na pretjerano revan način u naša nacionalna zakonodavstva. I na kraju kada je riječ o tržišnim rizicima, mislim da je kolegica već govorila o tome. Važno je da ne djelujemo prebrzo. Bazelski odbor, odnosno Bazelska komisija je rekla da će na tome još dodatno raditi. Žao mi je što nažalost ne možemo sada čuti komisiju jer nemamo više e, prijevod. Ja se doista ispričavam, ali je tako. Organizirat ćemo još jedan sastanak. Gospodine Simon, izvolite. Dakle, vrlo kratko, drage kolegice i kolege. E, najprije da odgovorim zastupniku vodimo raspravu koja nije konfrontacijska, već spominjemo samo tu i tamo neke točke, a one oko, na koje se osvrćemo danas kritički su novine. E, ja vidim da imamo mnogo konstruktivne želje da dođemo do zajedničkih rješenja. Isto tako mi je drago to što sam vidio da kod mnogih točaka se već slažemo danas u svakom slučaju na e, radnoj razini naših asistenata e, ćemo pokušati te amandmane objediniti tako da možemo doći do konsenzusa na razini odbora. Mislim da za, možemo u smislu toga biti prilično optimistični. I ukratko nešto o samom sadržaju. Zastupniku Karasu moram reći moramo odrediti pragove, slažem se. Postoje različiti klimatski rizici, e, financiranje u zelenu imovinu, sve to, e, te točke dovodimo u povoljni položaj, e, socijalna poduzeća isto tako. No međutim, kod tih točaka otvoreno ću vam to reći, manje smo uzimali u obzir da li je ne to vezano uz rizike ili ne, već to je politički signal vezan uz mala i srednja poduzeća. Mi želimo e, poslati pozitivne signale za određene projekte, posebice što se tiče financiranja zelene imovine, društvenih poduzeća. Naravno, da ovdje postoji potreba da klijenti mogu dobivati povoljnije kredite. I također kod stambenih kredita možemo tako nešto odobriti. Bilo bi lijepo da idemo u tom smjeru i da to možemo financijski učiniti povoljnijim. Ima mnogo točaka koji idu u tom smjeru, imamo i određene olakšice. Spomenut ću nešto iz Italije. E, tamo smo odlučili salary backed loans učiniti pristupačnijim. To je instrument kojeg mogu svima preporučiti. Zalog se polaže kod banke, e, no istovremeno se to osigurava i stopa e, prekomjerne zaduženosti kod banaka je zbog toga nula. Postoje takvi oblici dodjeljivana kredita i njima trebamo dati prednost. To smo i uključili u ovo izvješće. Zahvaljujem na konstruktivnoj raspravi. Nažalost, nemam vremena ulaziti više u pojedinosti, no nakon ovog sastanka možemo na razini asistenata ili na razini zastupnika razmijeniti različite informacije i nadam se da ćemo prije vijeća uspjeti zaključiti cijeli dosje. Hvala i zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni na odličnoj suradnji. Zahvaljujem prevoditeljima na fleksibilnosti i samo brzo. Imamo rok za podošenje amandmana 25. siječnja za CRD2, 26. za CRD5, 24 za CRD i CRR dosije i razmatranje amandmana 21. i 22. veljače. Zahvaljujem. Sljedeći sastanak je u četvrtak 11. siječnja. Želim vam sretan Božić i sretnu Novu godinu.